E, dobio sam nacrt rezolucije od e, odbora za razvoj, a glasovanje je zakazano za sutra. Sljedeća sjednica Europskog parlamenta zakazana je za sutra, četvrtak 26. studenog od 9 do 14 sati. Raspored i dnevni red je objavljen na web stranici parlamenta. Time zatvaram sjednicu. Želim vam ugodnu večeru i svakako laku